presidente. Merci. La seduta è ripresa. Ponovno otvaramo sjednicu. Jučerašnji zapisnik je podijeljen. Imali primjedaba? Ako ih nema, onda proglašavam zapisnik usvojenim. Prva točka na dnevnom redu donosi izjavu komisije o usvojenoj odluci o europskom programu.